jeste izvještaj gospodina Fleckensteina e, pristup lučkim uslugama i financijska transparentnost luka. E, gospodin Fleckenstein dolazi iz lučkog grada. E, dajem mu riječ. Gospodine Fleckenstein, imate riječ. Hvala lijepa predsjedniče, dragi kolege, drage kolegice od početka rasprave paketa broj 1 o ovom pitanju e, nije došlo do većine u ovom e, domu. E, današnji nacrt, uvjeren sam, je bolji. On se razlikuje od dosadašnjih lučkih paketa. Nadam se da će se prihvatiti to i u raspravi u vijeću, jer on ne e, on e, više ne može dovesti do zloporebe e, radikalnih ideologija. Predlaže se bolja organizacija luka s ograničenjem pružatelja lučkih usluga Treba osnažiti e, e, tržišno natjecanje, povećati transparentnost, autonomiju luka i e, omogućiti bolje informacije za korisnike luka. Treba smanjiti i birokraciju. Jačanje tržišnog natjecanja uključuje i dobra radna mjesta u lukama. U 21. stoljeću ne smemo imati nadničare u našim lukama. Znam da s ovom uredbom e, to pitanje neće biti riješeno, ali za one koji bi to mogli e, riješiti treba dati upute treba imati osposobljavanje e, služi se dobrim modelima kako bismo omogućili bolja radna mjesta Današnje rješenje je e, e, omogućeno od e, povjerenice Bulc za razliku od njenog prečasnika razgovarale se sa mnogim dionicima na licu mjesta vrlo često. E, naravno, nismo mogli sve uvjeriti. Britanske luke su rekle, budući su privatne luke, onda se to e, njih ne tiče, za razliku od privatnih luka na kontinentu. Poljski e, upravitelji luka ne žele previše transparentnosti i ne žele o tome raspravljati a evropski brodovlasnici nisu e, oduševljeni jer e, njihov san da će e, filipinski radnici moći sami vršiti ukrca i iskrcaje u lukama taj san je ovime dovršen ako se na plenarnoj to sutra zaključi onda ćemo ići na usvajanje ali da bi to moglo biti moguće onda moramo imati obje strane naime i vijeće e, mora prihvatiti naše e, prijedloge e, nadzirat ćemo i državne potpore za luke zahvaljujem svima što su me konstruktivno pratili u ovom radu E, povjerenici na pragmatičnom putu e, zahvaljujem svim suradnicima izvjestiteljima u sjeni koji su mi pomogli u ovom radu znam da nije uspjelo sve zadovoljiti ali e, dajem vam ovaj izvještaj u čvrstom uvjerenju da imamo dobar kompromis i nadam se da ćemo ga sutra usvojiti hvala lijepa a sada za komisiju govori e, gospođa povjerenica e, e, Bulc. Predsjedniče, poštovani zastupnici, komisija pozdravlja izvještaj o kojem ćemo danas raspravljati. iskreno zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Fleckensteinu za važan rad koji je orijentiran prema budućnosti. Zahvaljujem i izvjestiteljima u Sjeni i e, odboru za promet za odličan izvještaj. E, Uredba o lučkim uslugama je važan dio europske politike za poticanje ulaganja i modernizacije luka vi znate e, koliko ključnu ulogu imaju luke u prometu i u našem gospodarstvu. E, one su naša vrata u svijet, one nam daju radna mjesta e, i važne su za sve povezane sektore. Moramo pojačati priobalnu plovedbu jer to utječe i na smanjenje emisija ugljika E, luke su važna imovina koje moramo ojačati stoga e, to je cilj ove uredbe i to je jedan od prioriteta komisije za 2016. E, uredba će omogućiti transparentnost u korištenju javnih sredstava u lukama. Moramo osigurati jednake uvjete za sve europske luke E, mnoge od kojih e, dobivaju potpore i od e, nacionalnih i europskih proračuna. Financijski nadzor je nužno potreban. Treba pojednostaviti pravila za državnu pomoć Neke, e, neka e, ulaganja treba izuzeti od državnih potpora kako bismo imali e, zaista jednake uvjete za sve. Prvi nacrt, prvi nacrt koji je predložen je objavljen za javnu raspravu i danas je ta javna rasprava počela imat ćemo ovime e, važan input za ovaj rad ako dobije naravno vašu podršku uredba će također e, uvesti jasnoću u javne natječaje e, završit će situaciju u kojoj politiku luka se definira od slučaja do slučaja usvajanje uredbe će stoga značiti više pravne jasnoće i pravne stabilnosti i za lučke radnike i e, ulagače. Uredba je također važna za e, našu strategiju e, na kojoj smo angažirani a privlačnije luke su neophodna alternativa za naš zakrčeni promet moramo diversificirati e, pomorske puteve i poticati priobalnu plovidbu e, predsjedniče e, Poštovani e, zastupnici, izvještaj je dobio široku potporu u odboru za promet. Svi dionici stoje iza toga, sindikati, lučke vlasti e, i e, pružatelji lučkih usluga. Naglašavam da komisija u potpunosti podržava socijalni dijalog kao i bolje osposobljavanje i sigurnost radnika E, naglašavam također da uredba ne e, nameće neke e, recepte koji važe za sve. Luke se razlikuje. To uredba poštuje. Ona je kompatibilna sa svim oblicima organizacije uključujući i privatne luke. Ona ne nameće jedan model. Vaš glas sutra na početku trijaloga je ključan za napredak ovog važnog e, dijela našeg zakonodavstva. Vijeće je već usvojilo e, pristup e, E, to je bio jedan od velikih uspjeha talijanskog predsjedništva sada parlament mora ući u pregovore s vijećem i završiti ovaj dokument nizozemsko predsjedništvo je zainteresirano za to i e, želi to zaključiti prije ljeta sve vas pozivam da ne izgubite i propustite ovu priliku hvala e, hvala a sada će govoriti e, zastupnici, predstavnici klubova. E, prvo imamo za EPP Elizabetu Vozenberg Vrionidi. Imate minutu i pol, izvolite. E, povjereniče, predsjedniče, kolege. Luke su neosporno jedan od najvažnijih ekonomskih motora za rast i dobrobit u državama članicama i Europi kao cjelini. E, velik dio trgovine Europske unije, 32% te trgovine, e, unutarnje trgovine ulazi i izlazi kroz morske kanale Prema tome uredba e, koju ćemo izglasati na plenarnoj e, sjednici poboljšava općenitu kvalitetu lučkih usluga modernizacijom. Moramo biti konkurentni, moramo smanjiti e, pravne nesigurnosti, osigurati financijsku transparentnost E, ovakav pristup i program će nam omogućiti da e, naše luke e, rade u transparentnim uvjetima. To će potaći ulaganja i poboljšati europsku ekonomiju u vremenu krize. Dati će i veću autonomiju lukama što se tiče doprinosa u lukama to će potaći e, e, konkurentnost europskih e, luka vis-a-vis luka trećih zemalja mora smanjit će birokraciju to nam pokazuje naš zajednički interes u Europskoj uniji. Trebamo ojačati unutarnje tržište. Hvala. Prihvaćate li e, plavi karton gospođe Grapini? Da, izvolite gospođo Grapini. Hvala predsjedniče. Dragi kolega, mislim da je to vrlo važan izvještaj kao što je rekla povjerenica. Imam jedno pitanje za vas niste e, o tome govorili ali postoje razlika između prijedloga komisije i prijedloga izvjestitelja e, radi se o doprinosima u lukama e, smatrate li da je sadašnji oblik bolji komisija predlaže jedan odbor sa pružatelja usluga koji će E, onda odlučivati o doprinese. Hvala lijepa, hvala na ovom pitanju. U, u našem tekstu e, imamo ravnotežu e, i u, po ovim pitanjima koje ste spomenuli. Izvještaj govori o pravednim doprinosima male luke neće biti kažnjene Mislim da je taj aspekt dobro pokriven u tekstu. E, imamo e, uravnotežene amandmane političkih klubova. Hvala. A sada za e, SID zastupnica Lucy Anderson. Hvala potpredsjedniče. E, imamo e, tristo i nešto luka u Europskoj uniji, više od tri milijuna radnih mjesta ovise o njima. E, s obzirom na različitost luka moramo propisivati što one rade vrlo oprezno. Ja to ne govorim u ime SID-a. Mi nismo protiv napredne ravnoteže to će e, poboljšati standarde e, u cijeloj e, Europi, poboljšat će sigurnost, radne uvjete, zaštititi okoliš i dati siguran okvir za ulaganja. Međutim, usprkos svemu tome sa svim amandmanima nismo postigli sve naše ciljeve. Imamo dobre odredbe o osposobljavanju, o minimalnim zahtjevima za javno natjecanje ali to nije dovoljno e, e, mm, imamo dvostruke e, standarde u propisima lučki doprinosi će još uvijek biti administrativni teret za luke tu nemamo pravnu transparentnost i jasnoću E, to ne, prate dokazi komisije e, e, jedan izvještaj konzultanata ukazuje na nedostatke ovih prijedloga. Od 2012. usprkos prijedloga i nove regulative pitanja nisu riješena Mm, e, također e, radnici nisu dovoljno zaštićeni. E, nemamo dosta dobra pravila za upućivanje radnika dakle postoje mnoge praznine o kojima se ovdje ne govori općenito govoreći mislim da treba odbaciti prijedlog komisije Hvala. E, e, prihvaćate li e, plavi karton gospodina Liberackog? Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Gospođo Anderson, izrazili ste sumnju što se tiče socijalnih elemenata. Što vas ne zadovoljava? E, govori se o europskoj dodanoj vrijednosti u ovom paketu, u ovom izvještaju. Hvala. E, što se tiče e, socijalnih elemenata, mnogo se više moglo učiniti u člancima da se ojača socijalni dijalog, na primjer. Dionici socijalnog dijaloga misle da bi to moglo biti i gore oni još uvijek nisu zadovoljni. Ako pogledate njihove prijašnje stavove, ono što su željeli, to nije ono što su oni željeli. E, stoga e, postoji zabrinutost u tom smislu. Europska dodana vrijednost, e, u najmanju ruku govorimo o tome, ali to je sve. Hvala najljepša u ime ecr Zastupnik eh, Peter Van Dalen, dvije minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Najprije želim eh, čestitati gospodinu Fleckensteinu koji se usudio govoriti o ovom pitanju na veoma realan način. A, I ECR i Pučani su zajedno radili na ovom izvješću. Moram ovdje napomenuti nekoliko bitnih stvari. Smanjenje administrativnog opterećenja za luke. Na početku je bilo jako puno odredbi vezanih uz obvezu obuke, stjecanje znanja i tako dalje, ali mnogo luke jednostavno si to ne mogu priuštiti. Sada to više ne stoji u propisu. Također e, luke se mogu organizirati onako kako žele. Nemaju e, obvezu pristupa tržištu i prilagodit ćemo se e, situaciji u svakoj državi članici. U Rotterdamu situacija nije ista kao u nekim drugim lukama. Subsidijarnost i suverenitet su jako bitni u ovom predlogu. Zatim, predviđeno je izuzeće za privatne luke. Ovdje smo uzeli naročito u obzir britanske privatne luke koje sada mogu imati posebne propise kao na primjer za mjerenje plovila ili e, za teglenje ili e, peljarenje. Neki žele odbiti ovaj predlog. To bi bilo zaista glupo. Zbog toga što e, ovaj dokument je dokument koji će se izravno primjenjivati na luke, a ako budemo sada sitničarali o jednom ili drugom dijelu, onda ćemo ugroziti cijeli sektor luka. Zato vas molim da podržite ovaj predlog. Gospođa Majsner, dvije godine. Hvala predsjedniče, gospođo povjerenice. Zahvaljujem i gospodinu Fleckensteinu E, luke u Europi su različite, stoga je vrlo teško dobiti lučki paket. To je treći pokušaj, nadam se da će ovaj puta štimati. E, lijepo je da govori nakon SID-a i EKR-a što pokazuje e, koliko su različita i naša mišljenja E, neki kaže da se e, ne pazi dovoljno na socijalni dijalog, a neki smatraju da ima previše socijalnog dijaloga. To e, pokazuje da je izvjestitelj postigao kompromis. Kompromis ne može zadovoljiti sve sto posto i kod liberala nisu svi oduševljeni jer ima izuzeća i nisu sve usluge obuhvaćene govorim o peljarenju i o tegljenju gdje postoje posebna pravila ali mislim da je ovo kompromis i da tu možemo ići dalje mislim da upravitelji i luka a i sindikati da su oni zadovoljni e, luke su od ogromne važnosti za Europu, e, za tok roba, za trgovinu. Stoga moramo imati jedinstvena pravila, e, moramo gledati tokove robe i novca. E, moramo također i poticati u ulagače e, znam da je e, to bilo teško prijedlog komisije je zaista popravljen sada imamo jedno srednje stajalište E, ja zagovaram e, prihvaćanje ovog izvješća jer sto posto nikada ne možemo zadovoljiti sve sudionike. Hvala. Hvala lijepa. E, sada za gospodin steljoski Loglu. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Veliko nam je zadovoljstvo što smo uspjeli utvrditi konkretan okvir zaštite funkcioniranja luka. No, međutim, ovdje se govori samo o e, udrugama luka i ne govori se o deregulaciji, ne govori se o raznim odnosima i nekontroliranom otvaranju tržišta. Postoje sindikati koji su e, poduprijeli naš rad. Mi smo uspjeli promijeniti prvobitni tekst e, komisije. Ovaj predlog koji je ispregovaran s vijećem daje dobru zaštitu radnicima po pitanju e, zdravlja i sigurnosti na radu, a bez obzira na to što e, postoje određene dvojbe glede izobrazbe. Ovdje su predviđene odredbe koje će biti transparentne, te se zato želim zahvaliti izvjestitelju i pozivam vas da glasate za kompromisne amandmane kako bi gospodinu Fleckensteinu dali mandat za pregovore sa vijećem i komisijom. Sada države članice kao i vlade država članica moraju preuzeti odgovornost i boriti se protiv socijalnog e, dumpinga i boriti se za bolje uvjete lučkih radnika. Hoćete li prihvatiti plavi karton gospođe Anderson? Da. Izvolite. Gospođo Anderson. Hvala. Razumijem što govorite o potpunoj liberalizaciji tržišta, da se o tome ne govori u ovom dokumentu, ali ipak ovdje postoje detaljna pravila glede e, pružanja javnih e, usluga u lukama, a vi želite zaštititi te javne usluge, zar ne mislite da ovo zapravo što se predstavlja kao mjera transparentnosti je nije zaista tako. Mi zapravo ne smatramo da ovdje postoji pokušaj dovođenja parlamenta u zabludu. Postoje nešto manje dobri aspekti ovog dokumenta, ali ovo je ipak kompromisni dokument koji se žele zaštititi temeljna prava ljudi, naročito luških radnika. Gospodin Taylor, zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Nakon dva neuspješna pokušaja liberalizacije odredbi. Komisija je smanjila svoje ambicije što se tiče usluga kako bi na kraju imala zakonodavstvo specifično za ovaj sektor. No, ponovno lučke usluge, odnosno uredba o lučkim uslugama se ne bavi pravim problemima lučkih luka. Sasvim je jasno da pomorski prijevoz predstavlja ključnu znamenku za postizanje e, gospodarstva u sektoru prometa i zato ove luke se moraju sagledati u širem kontekstu održive politike prijevoza koja će biti sigurna, e, koja će poštovati socijalne i ekološke standarde i uzeti u obzir prekograničnu suradnju i koordinaciju između E, luka uzimajući u obzir i sve vanjske troškove. Bez ikakve sumnje javne financije moraju biti transparentni. Ne možemo govoriti o lučkim uslugama ne uzimajući u obzir e, potrošnju e, javnog novca. Lučke usluge, odnosno uredba o lučkim uslugama bi nam mogla pomoći u rješavanju određenih od ovih pitanja, no međutim ovaj tekst ne postiže cilj jamčenja održivijeg i povezanijeg prometa. Što se tiče financijske transparentnosti, ono što je dobro u ovom tekstu još uvijek nije dovoljno, a to je postizanje bolje pravne sigurnosti za cijeli sektor i povezivanje između financijske transparentnosti i drugih e, aspekata kao što su na primjer skupna izuzeća za luke. Oba ova predloga su trebala se razraditi istovremeno. Postoje i inicijative započete prije 11 godina kada je komisija već znala da, će da treba usvojiti prije 2017. godine smjernice o državnim potporama. No do toga još uvijek nije došlo što je razočaravajuće ali nije iznenađujuće. Ako Europski parlament prihvati ovo izvješće, onda neka bude spreman za ozbiljne kritike, jer je poduprio e, pravno obvezujuće zakonodavstvo koje se ne bavi pravim pitanjima. Ovo zakonodavstvo nije dovoljno e, detaljno i nije djelotvorno, zato pozivam zastupnike da odbiju ovaj predlog kada im se bude pružila prilika sutra da glasuju. Hvala. Gospodine Taylor, hoćete li prihvatiti plavi karton gospođe Darling? Hvala, gospodine Taylor. Hoćete li se složiti sa mnom da ovaj paket ipak poboljšava e, situaciju i s obzirom na odbijen prijedlog e, velikom većinom ovog parlamenta iz 2006. godine. I iako se ne jamči dovoljna zaštita e, temeljnih prava i sigurnosti na radu, ipak se situacija poboljšava. Da, u potpunosti se slažem s vama, ne zaboravimo da je ovaj parlament, ovaj prijedlog već odbio ili nešto ovome slično dva puta. E, što ovdje se ne priznaju okolišni uvjeti niti e, pitanje e, staništa, ptica i tako dalje. Sve to je izbačeno iz ovog dokumenta, što znači da je ovo zaista neuspjeli pokušaj kojim se parlament primorava prihvatiti e, skoro pa isti tekst koji je odbio prije par godina i zato smatram da i dalje trebamo reći ne ovom tekstu. Hvala u ime fdd a Zastupnica Jill Seymour. Hvala gospodine predsjedavajući. Uredba o lučkim uslugama nije nešto što treba Velikoj Britaniji. E, za razliku od kontinentalne Europe, Ujedinjeno kraljevstvo ima privatne konkurentne e, luke. Europska unija je pokušala regulirati lučke usluge u dva navrata, a ovo je treći pokušaj. Budući da je većina luka u Velikoj Britaniji E, privatna i da su to uspješne luke, Europska unija se ne treba uplitati u njihovo funkcioniranje. 23.6. ove godine e, stanovništvo i građani Velike Britanije će glasovati da za napuštanje Europske unije, tada ćemo povratiti našu slobodu za upravljanje našim tvrtkama. E, naše luke su e, prosperitetne i stoga ova uredba o tržištu e, lučkih usluga im može samo nauditi i zbog toga smatram da će Ujedinjenom kraljevstvu biti bolje izvan Europske unije. Hvala u ime ENF-a. Gospođa Mari Kristina Arnautu. Hvala gospodine predsjedavajući. Liberalizacija lučkih usluga je nešto o čemu se već dugo govori, iako smo već 2000. godine dva puta odbili ovaj predlog, komisija nam ga ponovno predlaže. Ovaj predlog je neprihvatljiv. S jedne strane pokušavaju se uni E, izjednačiti luke Europske unije koje su sve različite, a samim tim se spriječavaju države članice za upravljanje e, lučkim uslugama koje se nalaze u e, njihovim zemljama. Isto tako, umjesto privlačenja ulaganja govori se o liberalizaciji lučkih usluga. To će one, to će onemogućiti E, nacionalnu superviziju, odnosno nadzor lučkih usluga. Zbog toga bi samo mogli ugroziti naše brodare. Ova uredba zapravo je samo e, mrtvo slovo na papiru. Ne znam zašto stalno tražimo dalje usklađivanje i privatiziranje. Želite li da naše luke koje su strateške za naše gospodarstvo budu kupljene od strane stranaca kao što je to već bio slučaj za neke luke koje je otkupila kineska tvrtka Kosko. Zbog toga ćemo glasovati protiv e, prijedloga komisije i protiv e, rezolucije Europskog parlamenta. Hvala. Predajem riječ kolegi Marinesku. Hvala gospodine predsjedavajući. O ovom pitanju se već dosta raspravljalo i imamo različita mišljenja o odredbama ovog teksta. No, međutim, došli smo do kompromisa. Ova uredba će nam omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, E, jačanje konkurentnosti lučkog sektora. To će također e, doprinijeti autonomiji uspostavljanju e, naknada, lučkih naknada i će financijsku transparentnost i na taj način će se zajamčiti bolja tržišna utakmica. Također ćemo se boriti protiv nezakonitih državnih potpora. Ova uredba će se primjenjivati na sve luke koje se nalaze u trans europskoj prometnoj mreži, ali neće uključiti određene luke koje se nalaze u najudaljenim regijama. Ovom uredbom se želi smanjiti administrativno opterećenje kako bi se povećala učinkovitost i kvaliteta usluga. Gospodarska situacija je uzeta u obzir i s obzirom na to da tražimo konkurentnost luka, mislim da ovaj tekst e, nam je zaista preko potreban i da bi nam mogao omogućiti rješavanje postojećih problema. Hvala gospodine Marinescu. Sada predajem riječ gospodinu Ertugu na dvije minute. Hvala predsjedniče, kolege i kolegice, gospođo povjerenice. Zahvaljujem u prvom redu izvjestitelju Fleckensteinu za vrlo naporan rad u koji se napustio. Ne trebamo zaboraviti da ovdje imamo prijedlog komisije iz prethodnih e, e, perioda gdje je e, bilo i previše liberalizacije. Stoga je ovaj kompromis još važniji. ovo naravno nije 100% ono što smo željeli, ali na kompromise moramo biti spremni. Kad pogledamo ovaj dokument, onda vidimo da prisilna liberalizacija u prvotnoj e, verziji e, komisije, da je to spriječeno. I e, vidimo da sada luke mogu sama odlučivati kako će pružati svoje usluge. Za mene je važan argument Eh, kako smo ovdje riješili minimalne zahtjeve eh, na primjer kod eh, pitanja good repute isto tako i pravo na strah na štrajk to je velika dobit jer podsjećam da to u mnogim predloženim tekstovima prije nismo uspjeli postići ako budemo imali više transparentnosti, onda možemo e, reći da smo došli do rezultata e, e, koji možemo opisati kao čašu napola punu ili čašu napola praznu. Mislim da je to dobar rezultat. Hvala lijepa. A sada gospođa Jacqueline Foster, dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se želim također zahvaliti iskreno gospodinu e, Fleckensteinu na e, jako dobrom radu ali istovremeno mislim da izmjene ne idu dovoljno daleko. Konzervativna vlada iz 1991. godine je počela proces privatizacije luka u Velikoj Britaniji. Zato ja neću podržati ništa što bi ugrozilo uspjeh koji je ovo doprinjelo našem gospodarstvu i otvaranju novih radnih mjesta. Želim samo e, reći prethodnim govornicima da mi nismo preplavljeni e, Filipincima koji e, istovaraju ili utovaraju naše brodove, ali E, kao što sam rekla, mi smatramo da je konkurentnost e, između e, luka nešto što je jako bitno i što nas vodi ka većoj učinkovitosti. Predlog komisije predstavlja pretjerano administrativno opterećenje i ne uklapa se u naš lučki sustav. Ja sam u potpunosti svjesna da Sindikati i luke Velike Britanije se protive ovom prijedlogu. Sadašnji tekst se može tumačiti kao onaj koji nameće javne usluge e, u privatnim lukama, a istovremeno ne ide dovoljno daleko da bi nam zajamčio izuzeće od ove uredbe. Također e, odredbe E, koje predlaže izvjestitelj bi prekomjerno regulirale ovaj sustav u Velikoj Britaniji, a sada je taj sustav odgovarajući i vodi se smjernicama Međunarodne organizacije rada. Također ovdje se ne govori o malim lukama i otvaranju tržišta malih luka i, i zbog ovog razloga smatram da bi trebali postojati izuzeća za male luke, izuzeća za određena tržišta koja, kojima se mora pružiti mogućnost da budu konkurentne i trebamo isključiti sve privatne luke iz uredbe. Nadam se da ćete dobiti e, većinu iako bih ja najradije odbila ovaj prijedlog. Hvala. Hvala. E, zastupnik, zastupnik Telička. Hvala vam. Gospodine povjereniče, gospodine Fleckenstein, neki od kolega su rekli e, da nisu pretirano zadovoljni, pa nisam ni ja. I pravo pitanje koje se postavlja je koje opcije imamo. Svi ono što e, jasno što nam je svima jasno je da moramo imati bolji pristup lukama, da moramo imati bolje upravljanje, a to za mene znači da moramo imati bolju organizaciju. Zatim sljedeće pitanje je bismo li trebali tražiti od javnih i privatnih dionika da ostanu kroz još jedno vrijeme koje nije definirano u ovom, ovoj pravnoj nesigurnosti. Stoga treba riješiti određena pitanja i svakako smatram da je došao trenutak da pošaljemo prijedlog na e, pregovore i da onda dorađujemo detalje za pregovora. Kada neki kažu manje je više i s tom eto snažnom porukom ja bih vam svima dao 5 e, pet sekundi više. Zapravo ja vama dajem svojih pet sekundi. A, Mr. Gospodine Telička, oprostite, prihvaćate li plavi karton gospođe Meissner? Madam Meissner? Gospođo Majsner, izvolite. Sada sam dovela kolegu u teškoće jer je već bio udaljen. Gospodin Telička, govorili ste pet sekundi manje. Imam pitanje. E, premalo transparentnosti kažete e, e, da nema dovoljno fleksibilnosti da se ne uzima dovoljno u obzir raznolikost kao ni privatne luke da li je to zaista premalo fleksibilnosti i premalo transparentnosti je li to točno uh, uh, mislim da je ona to učinila namjero zato što zna da kasnim na sastanak ali moram reći da vidim unapređenje i s time se mogu složiti no pitanje je je li taj uh, popravak dovoljan. Ja znam da neke stvari treba um, doraditi i siguran sam da uz um, zajedničke napore u tome možemo i uspjeti. Ja bih imao neke druge probleme koje bih istaknuo, ali ja ipak smatram da je napredak značajan i zbog toga sam to spreman podržati i dignuti ruku za um, da ovaj prijedlog krene u pregovore i da ga onda dorađujemo. Dakujem. E, Marija Hvala vam. Sada gospođa Kilonen jednu minutu izvolite. Hvala vam. Rasprava oko um, ove uredbe je vrlo nacionalno obojena. Stoga bih i ja opisala situaciju sa stajališta Finske. U Finskoj e, je lučki sektor prolazio kroz poteškoće u proteklih nekoliko godina. 2015. lučke usluge su pretvorene u e, tvrtku sa ograničenom odgovornošću i funkcionirali su prema tržištima, prema uvjetima na tržištu. Stoga e, ova uredba i zahtjevi sadržani uredbi su za nas nešto što se već provodi u Finskoj. Smatram da je važno da imamo zajednički regulatorni okvir kad je riječ o organizaciji lučkih usluga te e, kad moramo zajamčiti transparentnost javnih e, ulaganja. Ova uredba možda nije savršena i ima nekih nedostataka, ali za mene je ipak dovoljno e, dobra. Zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na e, odlučnošću i na ustrojenom radu i ja se nadam da će parlament zadržati hladnu glavu sutra i podržati ovo izvješće. Hvala vam. Hvala vam. A sada riječ ima gospođa Deli na minutu i pol. Izvolite. Gospođo povjerenice, drage kolege, evo ovo je već treći put da Europska komisija pokušava nametnuti liberalizaciju lučkih usluga u Europi. Izmijenili su su ime, e, ne govori se o organizaciji e, lučkih usluga, ali ovdje se zapravo radi samo o e, konkurenciji naših lučkih usluga, bez obzira na to kako ih nazivamo. Ono što funkcionira u Rotterdamu, Hamburgu ili Antwerpenu neće funkcionirati u lukama kao što je na primjer Le Havre a ovdje u e, studiji procjene utjecaja se ne uzimaju u obzir specifičnosti e, luka. Zapravo se zanemaruju te specifičnosti i to ide na uštrb ljudi koji žive od tih luka. Mi moramo raditi na sigurnost zaštiti e, luka, ali isto tako i zaštiti lučkih radnika. Zato E, znajte da odgovor ne leži u liberalizaciji već pojednostavljenju i pojašnjenju e, već postojećih europskih pravila, na primjer po pitanju državnih potpora koje postoje. Iako postoje određena izuzeća glede liberalizacije, ovaj tekst nije dovoljno konkretan niti nam nudi određena jamstva da bismo glasovali za, zato ćemo sutra glasovati protiv ovog prijedloga. Hvala gospođo Deli. Hvala vam, a sada riječ ima zastupnica Damato na minutu i na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam ovaj izvještaj je očito shvatio da postoje razlike između različitih europskih luka. Drago mi je da je se ukinula obveza koja se odnosi na pristup tržištu lučkih usluga i da se išlo na veću diskreciju za zemlje članice. Ne možemo imati jedno jedinstveno zakonsko rješenje za sve europske luke, budući da su one raznolike, no moramo osigurati autonomnost, definirati transparentna pravila i pomoći lukama da postanu konkurentnije. Iako je izvještaj dosta izmijenjen, ja smatram da je ovo vrlo važna promjena koja će obogatiti politiku koja se odnosi na luke za Europske unije. Drago da se u izvještaju priznaju uloge socijalnih strana, u um, razgovoru u temama koje se odnose na automatizaciju ili tehnološku inovaciju. Socijalni dijalog mora imati ključnu ulogu u borbi protiv nesigurnog rada kojeg ima i tekako puno u zemljama Južne Europe. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo osigurali da socijalna prava, transparentnost kad je riječ o korištenju e, fondova, državne potpore, gospođo prekinuta. Hvala, sada predajem riječ kolegi Condes Pasqual, minuta i pol. Hvala vam Luke su ključne za stvaranje integrirane europske mreže koja će pružati učinkovite usluge građanima i Europskoj uniji. I komisija je toga svjesna. I zbog toga je učinila već dva pokušaja, a ovo je treći da se unaprijedi zakonodavstvo u ovom sektoru. Više konkurentnosti, više transparentnosti, jednakih prava, slobode nastana, socijalne zaštite i učinkovitosti. Sve se to pretvorilo u um, jedno djelce koje zapravo nije baš pretjerano jasno, koje je prepuno nejasnoća. Osim toga, u izvješću se miješaju nadležnosti zemalja članica koje imaju, uh, koje su zapravo dio ustavnog gospodarstva. Recimo u Španjolskoj to je dio javnog sektora i zbog toga se pristojbe ne mogu definirati um, između privatnih dionika jer to sve vodi prema nejasnoći. Sutra će španjolsko izaslanstvo kluba zastupnika Pučana glasati protiv ovoga zbog nekoliko razloga. Zbog toga što ne odgovara javnim interesima i zbog toga što ne poštuje ustavne odredbe zemalja članica. Žao nam je. Ovdje neki kažu da je tek ovaj treći pokušaj jedini koji će uspjeti. Da, ali ne zbog toga što je dobar, već suprotno. E, luke će u Europi i dalje gubiti i zbog toga nećemo uspjeti ostvariti modalnost niti simbiozu različitih e, oblika prijevoza. Hvala vam. Hvala kolegica Bilbao. Hvala. Ovaj tekst o lučkim uslugama je dugo bio samo mit o kojem smo samo slušali, a nikada o njemu nismo govorili. Nakon toliko mjeseci naš kolega Fleckenstein je uspio E, sročiti tekst o kojem ćemo glasati sutra. Ovaj tekst je ishod dugotrajnih pregovora kojim smo radikalno izmijenili ultraliberalni prvobitni prijedlog komisije. I ja osobno sam radila i predavala amandmane i drago mi je što je gospodin Fleckenstein uzeo ih u obzir. Mi moramo uzeti u obzir najosjetljivije usluge luka koje sada postoje. Obveza e, javnih usluga je također uzeta u obzir i uzet ćemo u obzir socijalne aspekte. Transparentnost, financijska transparentnost će dovesti do e, bolje transparentnosti i konkurencije između luka, a istovremeno ćemo zaštititi manje luke kojima ćemo umanjiti administrativna opterećenja. Ovaj tekst nudi E, nužna socijalna jamstva koja su socijalisti tražili, a istovremeno e, ostavlja državama članicama manevarski prostor za daljnje uređivanje. Postoji velika raznolikost luka u Europi i ne možemo nametati e, isto rješenje za sve luke koje će možda manje dobro funkcionirati nego postojeća rješenja. Ovaj dokument je sada dobar, ne smijemo ga ugroziti daljnim trijalogom. Zato parlament mora doći do pregovora sa veoma jakom pozicijom, a to ćemo postići ako sutra budemo jednoglasni. Sutra trebamo glasati za tekst koji će biti temelj za trijalog. Ne moramo imati tekst pod svaku cijenu, ali moramo imati dobar tekst e, kasnije kada budemo se dogovorili sa vijećem i komisijom je li ćemo vidjeti je li to dobar tekst. Ako ne bude dobar tekst, onda ga možemo odbiti, ali nemojmo ga odbiti već sad. A naravno da ćemo odbiti loš tekst jer bolje nemati usklađivanje nego loše usklađivanje. Hvala gospođa Bilbao. Hvala vam. Učinkovitost e, luka u Europskoj uniji su ključ konkurentnosti Europske unije. I zato ćemo podržati ovaj izvještaj koji dodaje učinkovitost, transparent, nezavisnost u upravljanju ovim infrastrukturama potiče učinkovitost i konkurentnost te smanjuje birokratsko opterećenje carinskih postupaka, da se pritom ne izgubi sama kontrola, bolje štiti prava korisnika i jamči. Molim vas sporije. i omogućuje dakle ovim infrastrukturama bez uplitanja privatnih tijela da ispunjavaju svoje funkcije od javnog interesa. Nadamo se da će nezavisnost luka koje se vide kroz nove modele upravljanja, stručnost, sloboda tržišnog natjecanja, poticati inovaciju i stvaranje novih i boljih radnih, boljih usluga. U tom okruženju protivimo se iznimkama koje bi omogućile nekim zemljama članicama da centraliziraju politiku definiranja cijena preko poreza. To je posebice e, štetno za konkurentnost i to predstavlja prijetnju za e, nezavisnost i transparentnost svih e, luka u Uniji. Bili ste jako brzi. Gospođa Gonzales, Penjas, jedna minuta. Hvala vam. Ja bih htjela istaknuti jedan element koji je za naš klub zastupnika ključan. Riječ je o tome da se gravitacijski centar premestio sa obsesije na liberalizaciju prema aspektima koji se dotiču e, radnog prava i socijalnih prava. Liberalizacija ili bolje rečeno privatizacija e, luka, vlakova i općenito javnih e, usluga osuđuje socijalni model zato što se na taj način zato što se dobivaju koristi samo na način da se smanjuju radnička prava i smanjuje se kvaliteta usluga. Kada se interesi velikih tvrtki stave ispred interesa građana, završavamo sa socijalnim dumpingom, eh, a to nije naš model i to nije naše rješenje. Put kojim trebamo raditi jest da e, dobijemo transparentnije i održive luke koje su pravedne, ali da pritom ne naškodimo niti razini e, kvalitete usluge, niti e, radnim pravima. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Koh. Izvolite. Gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, kolege i kolegice ako želimo dobro se sjećam liberali, propise e, za liberalizaciju luka u prošlosti. Iako se sastav parlamenta od tada značajno e, promijenio, e, parlament se drži vjerno svojih zahtjeva. Ne želimo prisilno liberaliziranje luka, stoga zahvaljujem izvjestitelju koji nije izgubio naš cilj iz on se bori za slobodu organizacije lučkih usluga. Na temelju e, raznolikosti luka je bilo teško sastaviti koherentan tekst. Mislim da je e, izvjestitelj našao dobar srednji put. E, pozdravljam zahtjev za transparentnošću kao i zahtjev da ne dolazi do diskriminacije pružatelja usluga E, pozdravljam u prvom redu e, zahtjev za sigurnošću i konkurentnošću naših luka e, kao i zahtjev za osposobljavanjem lučkih radnika i djelatnika. Hvala. Hvala. Gospođa Lopez Bernerno ima minutu. Hvala vam. Morate čuti naš stav i stav lučkih radnika koji se protive liberalizaciji sektora. I komisija mora napokon djelovati protiv onih zemalja članica koje ignoriraju europsku e, pravnu stečevinu kada se definiraju novi socijalni standardi. Smatramo da ovaj prijedlog unaprijeđuje uvjete rada u lukama, a to tražimo već e, jako dugo i e, žele se osigurati zdravi i sigurni radni uvjeti za lučke radnike i podržava se kolektivno pregovaranje. Istovremeno se žele podržati minimalni radni uvjeti i minimalne plaće. No, upozoravamo, ova se prava moraju provoditi i u radnicima u, e, zaposlenim u privatnim tvrtkama, u lukama i u javnim tvrtkama. Još uvijek ostaju određeni aspekti koje treba riješiti, na primjer nedovoljna zaštita Um, radnika u slučaju prijenosa usluge i prepreke za javno financiranje luka. U tom smislu vrlo nam se čini ozbiljnim da se može dati uh, ovakve usluge ključnim uh, infrastrukturama kao što su luke. Hvala vam, a sad gospodin Salini na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, hvala povjerenice. Čestitam uh, izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni i čestitam kolegici Vozenberger koja je izvjestiteljica u sjeni za naš klub. U, ovdje smo pokušali zapravo um, izgladiti razlike između brojnih europskih luka i taj napore moramo cijeniti. Iako na kraju odgovor i nije baš zadovoljavajuć. Na kojim točkama smatramo da treba dodatno raditi u fazi trijaloga? I prva točka je da bude potpuno jasno da nisu sve luke jednake i da, postoji, da postoje očite razlike između luka na sjeveru Europe i onih na jugu Europe. U, e, u Italiji imamo ogroman broj putnika, između ostalog i turista to je oko 7 do 8 milijuna putnika godišnje, to je gotovo 23%, posto e, putovanja na razini kontinenta. Ogromne su brojke e, i tereta koje prolaze kroz europske luke, govorimo više od 75%. Tako da jasno nam je koliko e, je potrebno i koliko je istovremeno složeno uskladiti sve te potrebe a s druge strane i u socijalnom području moramo paziti da zato što u lukama mm, dolaze i želimo da i u buduće dolaze velike tvrtke i velika ulaganja. Stoga da, trebamo o tome razgovarati, ali moramo pritom paziti da se usklade sve ove različite potrebe i to sve prema zajedničkom cilju. Hvala vam, a sada gospodin Ferreira na jednu minutu. Hvala vam. Već jako dugo vremena se luke, su luke pod napadom e, velikog kapitala i političkih e, pobornika zato što se pokušavaju smanjiti veliki e, profiti a lučki sektor se sve više privatizira Situacija u Portugalu to jasno pokazuje i to zahvaljujući trojci i vladi koja je poslušno slušala preporuke i samo su vratili sat natrag. I sada nisu zadovoljni sa time, već žele ići korak dalje. Zapravo uvijek žele ići korak dalje kad je riječ o iskorištavanju. Na taj način se zapravo stvaraju nekakve lažni sindikati, no radnici to neće trpjeti moramo komisiji jasno reći da nije uspjela zaštititi prava radnika niti nacionalne interese. Hvala vam. Sada gospođa Lukačevska. Hvala vam. Nakon 15 godina mogu reći da je Europa sada spremna na bolje propise ona ih zaslušuje, zaslužuje Poljska nema problema s transparentnošću e, e, brine nas o, o, brinu nas oni elementni u uredbe koji ne uzimaju u obzir specifični karakter luka. S time ne možemo biti sporazumni. Ne možemo se složiti niti sa više birokracije. Ne podupiremo ni ni to da se naše institucije moraju potpuno e, reorganizirati. Mi imamo vrlo dobru transparentnost u lukama, luke se vrlo dobro razvijaju u Poljskoj. Bojimo se da će novi prijedlog e, zaustiviti taj razvoj. Stoga će poljsko izlaslanstvo glasati protiv prijedloga. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada prelazimo na Catch the Eye. Imamo deset javljanja za riječ. Gospodin Pulčak ima riječ. Hvala lijepa što ste mi dali riječ mm, nadam se da će ovaj treći pokušaj konačno e, biti uspješan. Zaista pozdravljam e, činjenicu da se povlačimo od nekih mjera u socijalnom dijelu. E, što smatram važnim jeste da komisija potiče jedinstvene propise za organizaciju luka E, imamo dovoljno konkurencije. E, sada vidimo i e, zloupotrebu situacije na tržištu. Mm, naročito u tranzitnim službama. Češka nema more, ali bismo željeli da ti propisi budu konkurentni, da osiguraju transparentnost. Gospodin Havit east coast ports which i represent are a major engine for jobs and e, e, e, metara imam u lukama zauzimaju kontejneri. Sto milijuna ulaganja imamo u našim lukama. Ipswich igra važnu ulogu u našoj ekonomiji u Norfolku E, stoga potičem gospodina Fleckensteina da inzistira na konkurentnosti luka, da osigura e, jednake uvjete za sve. Mislim da e, moramo uzeti u obzir opomene koje nam govore o okolišnoj katastrofi. Ono E, britanska vlada odbija e, uključenje e, socijalnih elemenata u propise za luke treba povećati sigurnost u lukama mm, treba osigurati radna mjesta mm, trebate završiti hvala lijepa Hvala sada, gospođo Tomašić. U izvješću su predstavljene kvalitetne izmjene u odnosu na prijedlog Europske komisije posebno pozdravljam odbijanje jedinstvenog sustava upravljanja jer smatram da moramo poštovati svu raznovrsnost lučkog sustava unije te ojačati modele organizacije lučkih usluga koji se trenutno primjenjuje diljem kontinenta. drago mi je da je nadležni odbor uvažio potencijal koji proizlazi iz ovakve raznolikosti i stavio naglasak na zajedničke minimalne zahtjeve i njihovu učinkovitu provedbu. nažalost u ovom se domu prečesto inzistira na lošim univerzalnim rješenjima pa je ovo izvješće dobrodošla iznimka koju valja podržati. smatram da je u izvješću dovoljno naglašena i važnost financijske transparentnosti pri korištenju javnih sredstava a inzistiranje na načelu proporcionalnosti pri naplati pristojbe čiji iznos više neće moći biti nesrazmjeran ekonomskoj vrijednosti pružene usluge također predstavlja važan korak u pravom smjeru. hvala E, gospodin riječ. Hvala vam. Povjerenice Bulc, povjereni kolege. E, ovo je vrlo dobar korak za sve europske e, luke i za povećanje njihove konkurentnosti. Sve po starom u nekim zemljama članicama je do sada štitilo interese centralizirane birokracije određenih zemalja članica, umjesto da se štite interesi potrošača, interesi tvrtki i potiče gospodarski rast. Europa mora uspješno razmjenjivati najbolje prakse, poput recimo e, fiskalne autonomije luka. Ja sam zastupnik iz Katalonije i pozdravljam ovaj izvještaj i ja se nadam da će ovo zakonodavstvo proći ovako kako jest ili e, uz što manje promjene u pregovorima sa vijećem. Hvala. Gospodin Šultes. predsjednice, gospođo povjerenice, ova uredba eh, prema izvjestiteljima bi trebala potaći konkurentnost i smanjiti birokraciju mm, eh, prema povjerenici to modernizira naše luke i dobar je put za budućnost. Luke su vrata u svijet, to smo čuli nekoliko puta danas. E, to je povezano i s problemom zapošljavanja. Mm, svi želimo dobra radna mjesta E, također želimo da pregovori e, o kolektivnom pregovaranju dobro naprate. Mi smo za sigurnost i za socijalna prava. Želimo jednake uvjete za sve e, i na području proračuna. Očekujem da će se komisija za to pobrinuti. Očekujem da će komisija osigurati uravnotežen razvoj luka. Hvala. Gospodin Ajke. Hvala lijepa. E, u mojoj izbornoj jedinici e, mnoga radna mjesta ovise o uspjehu luka. E, u lukama tam imamo prosperitet, raste trgovina sa trećim zemljama i o tome će se govoriti i na referendumu u e, Britaniji. Zašto da Britanija slijedi evropska pravila i propise? Mi ćemo e, biti protiv toga. E, Britanci moraju sami stvarati svoje zakone. Gospodin E, gospođo predsjednice govorit ću u ime luka sjeverne i irske za koje bi ovaj prijedlog bila katastrofa to je još jedan primjer europske e, unije da e, jednim aršinom mjeri sve zemlje luka u Belfastu ima promet od 30 milijardi funti godišnje 22 tisuće radnika radi u Belfastu. E, e, e, dvadeset šest milijuna funti pritječe u lokalnu ekonomiju iz aktivnosti luke U ovom prijedlogu imamo birokratske prepreke za stvaranje radnih mjesta. Eh, imamo preveliki nadzor, kažnjavanje luka. Svi znamo da ako to prođe, to je eh, tek početak. Ja ću sutra glasati protiv ovog eh, prijedloga kako bi zaštitila irsku ekonomu. I imate jedni plavi karton od gospodina Fleckensteina. Prihvaćate li ga? Gospodin Fleckenstein ima riječ. Mm, gospodin, e, kratko, kolegice, možete li mi dati e, dva, tri primjera kada želite zaštititi irsku e, ekonomiju, ekonomiju Sjeverne Irske. Što ugrožava ekonomiju Sjeverne Irske? ova, ovaj prijedlog je štiti. gospođo Grcima ima riječ. Hvala e, izvjestitelju na njegovom pitanju. E, želim apsolutno potvrditi da sam se savjetovala sa e, lukama u Sjevernoj Irskoj. One se apsolutno protive ovom prijedlogu E, smatraju da to blokira rast i stvaranje radnih mjesta. E, u Belfastu e, imamo 22 tisuće radnih mjesta, njih trebamo zaštititi. Gospodin Kelly ima riječ. e, e, mi imamo e, mnogo dobrih luka i u Sjevernoj Irskoj i u Republici Irskoj. Mm, e, e, uloga pomorskog sektora i luka je od ključne važnosti za postizanje naših ciljeva u smanjenju emisija CO2 luke moraju dobro funkcionirati, moraju biti transparentne, poticati konkurentnost moramo razvijati e, ukrcaj i iskrcaj e, u e, naročito u dubokim lukama irske sada sa većim prometom kroz panamski kanal te će igrati još veću ulogu to treba uzeti u obzir hvala hvala gospođo Alicon Hvala vam. Da, ovo je treći pokušaj da se europiziraju luke. Zato bi sam htjela postaviti pitanje kako ćemo značenje dati ovom tekstu ovoga puta. Dakle, trebalo bi provoditi pravila tržišnog natjecanja unutar samih luka i dati e, ključne usluge, dati e, slobodu onim ključnim uslugama uključujući e, peljarenje, ali pritom paziti na zaštitu prava radnika. I stoga se slažem sa izvjestiteljem i mm, drago mi je da smo peljarenje ipak isključili iz, e, ovog, iz ove uredbe. Riječ je o uspostavi transparentnog sustava kojem će se potaknuti pravedno tržišno natjecanje između e, luka na sjeveru i luka na jugu Europe. Gospođa povjerenica Vestager je jutros rekla da Mm, će određen pomoć doći, dobiti samo luke koje imaju mm, te potrebe. I bojim se da naše e, mišljenje ne može biti pozitivno. Hvala vam. E, gospođa Ljana Huonen ima kao zadnja riječ. Predsjedniče, povjerenice, prijedlog je dobar. Naravno, on je malo razvodnjen, došlo je do kašnjenja, nije savršen, ali na kraju dana imamo više pozitivnih nego negativnih aspekata. Europske luke trebaju pravila igre koja su jasna. Naravno da trebamo i transparentnost. To je u svačem interesu. E, ovaj tekst e, će po mom mišljenju e, značajno poboljšanje i glasat ću za njega. Hvala lijepa. Sada ima riječ gospođa Bulc, povjerenica Bulc. Predsjednice, e, uvaženi zastupnici, htjela bih vam zahvaliti na vrlo zanimljivoj raspravi. Pažljivo sam slušala sve komentare. Neke informacije u raspravi su malo zastarjele. Izuzeća za državnu potporu su objavljena danas. Sada je fokus na modernizaciji luka. One moraju postati zelenije, socijalno odgovornije i inovativnije. E, koristi e, su za sve luke, a ne samo za neke luke na sjeveru E, tekst se zasniva na e, komplementarnosti e, Evropske unije i nacionalne razije. Imamo dovoljno manevarskog prostora za lokalni okoliš Vaš glas će biti odlučan za stvaranje stabilnog pravnog okvira za luke. Sada imamo zamah za poboljšanje europske e, transportne mreže koja uključuje luke i koja vodi do novih radnih mjesta. E, što se tiče nekih vaših komentara, e, zastupnici Anderson, Gandersi i što se tiče autonomije luka, infrastrukturnih doprinosa, spremna sam surađivati s vama da nađemo konstruktivna rješenja za vrijeme e, trijaloga. Neki kaže da države članice e, moraju odlučivati same o doprinosima. Komisija će pogledati to pitanje za vrijeme trijaloga e, E, Seymour i Foster. Što se tiče privatnih luka, mi smo otvoreni za rješenja, ali one ne smiju dozvoljavati zloupotrebu dominantne pozicije ili narušavati konkurenciju. U e, odgovoru na Taylor, Daly i Shorges e, ističem još jednom korist ove uredbe za okoliš E, eksterni troškovi. Uredba će e, razviti metodu za doprinosti o e, okolišnom utjecaju brodova. Trebamo jasnije propise za pristup tržištu, to će potaći ulaganja koja su potrebna za ozelenjavanje luka E, to je u skladu sa ciljevima zelenih e, klubova. Što se tiče članka 10 e, moram biti jasna. Transfer osoblja se ne smije regulirati na europskoj razini. To je nacionalna nadležnost. Moramo poštivati nacionalne zakone koji su razvili socijalni pa-, partneri Uvjerena sam da ćemo moći to uh, riješiti za vrijeme trijaloga. Nadam se da to odgovara na pitanje uh, kolege Andersona. Zahvaljujem još jednom izvjestiteljima, uh, glavnom izvjestiteljom i izvjestiteljima u sjeni. Izvještaj koji imamo na stolu je uravnotežen a to je ono e, što možemo postići sutra u, sa pozitivnom podrškom. To je šansa za uravnotežen sporazum o lukama, sporazum koji može ojačiti e, jedinstveno e, prometno tržište i jedinstveno općenito tržište za Europsku uniju. Mislim da smo spremni za trijalog koji će dovesti do konačnog rješenja. Hvala. Hvala gospođo Bulc. Hvala gospođo Bulc. Gospodin Fickenstein. E, gospođo predsjednice, drago mi je da smo imali dugu intenzivnu raspravu, osobito sa e, upravljačkim tijelima Lukama, a i sindikatima u Kopru, Trijestu, Rijeci, Barceloni, Antwerpenu, Portu i Hamburgu, jer znamo da nakon katastrofalne povijesti paketa u lukama, Održivi kompromis je moguć samo ako uključimo dovoljan broj dionika. Nakon 15 godina rasprave, nakon političkih strajkova pa i samo Njemačkoj i naštećene vanjske fasade Strasburskog parlamenta, sada temeljem dobre volje i napornog rada uspjelo nam je e, postići sporazum. Na kraju bih htio pročitati jedan e-mail koji smo dobili proteklih dana. 8. E, ožujka će Europski parlament glasovati o izvješću Fleckenstein o e, prijedlogu za uredbu o lukama. Mi cijenimo nastojanja koje su je poduzeo izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni da se dođe do uravnoteženog kompromisnog teksta zahvaljujući dijalogu koji je uključio brojne dijaloge, e, dionike. Snažno vjerujemo da rad izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni treba podržati na plenarnoj sjednici kao osnovu za pregovore sa vijećem. To je napisao glavni tajnik ESPO, glavni tajnik e, FIPOTA i politički e, tajnici dogasi i Fisher iz efd a glavni tajnik Boltzmana e, udruge i e, udruga kapetana i pilota. Može li doista biti da svi koji će u buduće raditi s ovim i koji koji e, zapravo žele da odobrimo ove izvješće sigurno nisu u krivu. Hvala. Hvala. Debata o ovim raspravama je zaključena. Sutra ćemo glasovati. Čekamo da gospođa Georgijeva se smijesti. Eh, hvala vam. Sada nam je na redu izvješće o godišnjem izvješću za 2014. godinu o zaštiti financijskih interesa Europske unije, borba protiv prijevara, radi se o